Druga, drugo priopćenje. sukladno sa klubovi, sa dogovoru sa klubovima e, predlažem izmjenu dnevnog reda za srijedu kao posljednja točka danas e, trebali smo čuti izjave vijeća i komisije o međunarodnoj zaštiti zviždača, no međutim to ćemo sada pretvoriti samo u izjavu komisije. A što se tiče četvrtka, e, Zaključno glasovanje o izvješću Desarnez o uvođenju hitnih mjera za autonomnu trgovinu za Republiku Tunis e, će se prebaciti na glasovanje e, tijekom četvrtka. Imali prigovora? Ne. Onda su ove izmjene e, u dnevnom redu odobrene i možemo nastaviti započeti sa glasovanjem. Drage kolege, ovo nije usmeni amandman, to je prijedlog da se izmijeni dnevni red. Kolege, molim vas. Vidim da ima prigovora koje primam na znanje, što znači da ćemo morati glasovati o predloženim izmjenama dnevnog reda. Zato vas molim da, mi, da se javite oni koji jesu za izmjenu dnevnog reda, kao što je predloženo, tko je protiv, suzdržani. Izmjene dnevnog reda su usvojene. Hvala.